Moramo se boriti protiv rodnih stereotipa koji dan danas u Europskoj uniji e, stvaraju vrlo loše ponašanje prema ženama. Moramo se mi muškarci postaviti kao jamci za ženska prava. Naša borba će ovisiti o vrijednosti koju ćemo joj dati i o našem djelovanju. Hvala lijepa. A sada zastupnica Trape na jednu minutu. Gospođa predsjedateljica, veliki američki predsjednik Ronald Reagan je jedanput rekao da deset najgorih riječi engleskog jezika su dobar dan, ja sam iz vlade, ja sam ovdje da vam pomognem. Dakle, pitanje spolova je jedno od najosobnijih, najindividualnijih pitanja i e, ideja da Europska komisija sada vlastitom strategijom e, se miješa u to pitanje e, je krivo. To je napad države na individualan život, na privatan život i to nije liberalno, to je totalitarno. Svi mi znamo i kolege iz ljevice su to rekli da se radi samo o tome da se želi uništiti obitelj i da se želi ugroziti ono najindividualnije što imamo i zato smo mi protiv ove strategije. Hvala lijepa. A sada riječ dajemo Peteru Hansenu na jednu minutu. Draga povjerenice, Drago mi je vidjeti e, prijedlog teksta i drago mi je e, što ćemo imati ovu strategiju. Ovim nećemo samo ponavljati e, prazne riječi, sada ćemo ozbiljno prionuti na posao. Jako je važno da dopremo do svakog kutka Europe i da učinimo nešto za prava žena. U ovom trenutku nemamo slobodan pristup abortusu na području cijele Europe i nisu sve žene zaštićene Istanbulskom konvencijom. Nadalje, Neke su žene plaćene manje od svojih muških kolega i tome treba stati na kraj. Prvi korak je ova strategija komisije, a drugi korak konkretno zakonodavstvo. Ne bismo se trebali ustručavati od kažnjavanja, jer apsolutno je jasno da je to nužno. To treba europskim ženama i veselim se budućim koracima. Hvala. Hvala, a sada Riječ ima zastupnica Hubner na jednu minutu. Povjerenice, dragi kolege, rodna ravnopravnost je pitanje pravde prema ženama. Čak i u najkonzervativnijim društvima žene se zalažu za svoja prava u javnosti. Međutim, njihovi zahtjevi ne pretoče se politike i ne dođe uvijek do promjena. Političari govore o tome, ali ne uviđaju koliko žene imaju važnu ulogu u društvu, u poslovnom svijetu i u politici. E, ne možemo zanemariti pitanje sudjelovanja polovine čovječanstva. Ako situacija u Europi treba biti ta koja će promijeniti situaciju i temeljiti se na dijalogu s građanima, moramo slušati građane E, moramo se nadići i izvan Europske unije i ponuditi solidarnost za žene koje se bore za solidarnost u njihovim kulturama i nacijama. Ova strategija je dobra, a isto tako znak je da Europa nikada neće odustati od ljudskih prava i pravde. Ja i kao zastupnica ovdje i kao žena mislim da je, mi netko ko treba ukazati kako treba stvari napraviti u e, budućnosti. Hvala, zastupnik Hvala. E, pripremio sam izlaganje iz različite perspektive, ali ponovno sudjelujem u raspravi o ravnopravnosti između muškaraca i žena u kojoj uglavnom sudjeluju žene. I e, evo što ja o tome mislim. U ovoj se vječnici govori o novcima, financiranjima i e, tada e, tome e, uglavnom govore muškarci. A kada govorimo o ravnopravnosti, uglavnom se javljaju za riječ žene. Dakle, ako pitanja siromaštva, izoliranosti i nasilja bi bila nešto čime bili pogođeni muškarci, ovu strategiju bismo već davno imali u EU. uniji a mi govorimo o velikom dijelu našeg društva, govorimo o našim kćerima koje su izložene nasilju, govorimo o našim majkama koje zarađuju manje, govorimo o našim bankama koje će imati manju mirovinu upravo zato što su cijeli život zarađivale manje. I zato pozivam sve kolege, e, sve kolege političare, moramo biti solidarni prema ženama koje se bore za svoja prava. Jer to su prava naših majki, kćeri, baka i prijateljica. E, zastupniče Vedron, e, hoćete li prihvatiti pitanje u okviru plavog kartona? Izvolite. Hvala lijepa na ovome što ste rekli. Imam pitanje. Što mislite da treba napraviti? Moraju li muškarci E, istupiti s nekih stvari ili pak žene više u njima sudjelovati. Drugim riječima, budući da smo političari, kako bi žene bile aktivnije, uključujući u vašoj stranci? Hvala, da. Već stotinama godinama mi smo promicali neke stvari. E, uvijek se moramo okrenuti žene su ostavljene po strani i e, mi to ne smijemo zaboraviti. Jer mi kao političari imamo dodatne ovlasti i moramo pomoći ženama da postanu ravnopravne, ni više ni manje. To je naša obveza. Hvala lijepa. Sada riječ ima zastupnica Šimecka. Zastupnik Šimecki na jednu minutu. Puno hvala. Čini mi se da je ovo paradoksalna situacija. S jedne strane se čini da nas društvo stavlja pod pritisak zbog ravnopravnosti, a s druge strane je društvo još uvijek dosta nerazvijeno u nekim državama i neki čimbenici ukazuju na to da su žene u puno gorem položaju, zarađuju 16% manje nego muški kolege na istim radnim mjestima, u upravama su manje zastupljene, a uopće ne govorim ni o diskriminaciji s spolom zlostavljanju na radnom mjestu. Dakle, ne radi se samo o pitanju ideologije ili o velikim raspravama, već moramo govoriti o pravednosti, društvenoj pravednosti. Dakle, nejednaki uvjeti, nejednake prilike nisu dopustive u Europskoj uniji i zato se nadam da će ova strategija barem malčice pridonijeti tome da e, intenziviramo taj društveni pritisak da se politika izmjeni. Puno hvala, a sada gospodin Galvez Munoz na jednu minutu. Eh, estimada komisarija, nos alegramos Puno hvala. Gospođo povjerenice, pozdravljamo da sada imamo strategiju za ravnopravnost spolova i da se predviđaju konkretne mjere kao primjerice transparentnost u plaćama, jer ravnopravnost spalova, spolova treba postati horizontalna tema kao i zeleni sporazum, jer do sada tome nije bilo tako. Dakle, do sada smo imali strategiju za poticanje zapošljavanje žena, iako je e, položaj žena bio doista neravnopravan, ali moramo uključiti ovu rodnu perspektivu u sva područja politike, prije svega i u gospodarstvu, jer u gospodarstvu još uvijek nedostaje žena. Ono što je do sada učinjeno nije dovoljno, gospođo povjerenice, i zato molim vas da intenzivirate svoje napore Ovdje u Europskom parlamentu postoji mreža za uključivanje rodne perspektive u sve odbore. Mi želimo usko surađivati, želimo napredovati na putu ka e, ravnopravnoj Europi. Puno hvala. A sada gospođa Ratka Maksova na jednu minutu. Važena pani Kamusaško, velim vam Hvala. Hvala vam na tome što ste, ste pozabavili ovom strategijom za ravnopravnost spolova. Čini mi se da je to doista težak portfelj, možda čak i teži od višegodišnjeg financijskog okvira. Kako bi se ova strategija mogla provesti, prvo je potrebno ratificirati Istanbulsku konvenciju. Slovačka je jučer najavila da će povući svoj potpis. S time se naravno ne slažemo i ne možemo to šutke promatrati. Osim toga potrebno je deblokirati direktive o antidiskriminaciji. Ova strategija je nešto što treba temeljiti na edukaciji od djetinstva do sveučilišta. To je posebno važno jer bez promjena u obrazovnom sustavu i bez promjena u pedagoškom sustavu gdje bi se naglasilo da je ravnopravnost bitna za gospodarski rast, ne preostaje nam puno toga. Puno hvala. Hvala lijepa. Evo, u okviru slobodnog javljanja za riječ imamo više od 20 zastupnika koji se žele javiti za riječ, ali pred nama je svega 5 minuta. Htjela bih e, da svi mogu govoriti i zato zaista e, mislim da u tih pet minuta mogu dati riječ sa svega petero zastupnika, ali nekako učinimo nešto kako bi se svi mogli javiti. Najprije Francis Fitzgerald na jednu minutu. Hvala povjerenice Dali što ste danas e, došli da biste govorili o budućoj strategiji o ravnopravnosti spolova. Ovo je jako dobar trenutak. Komisija je politički angažirana u tom smislu i nadam se da su svi u komisiji ti koji se za to zalažu. Ne mislim da svatko to može napraviti sam. Važno je da svaki povjerenik govori o tim pitanjima u svom području. Svi moji kolege su danas rekli da se pojavljuju nova pitanja, međutim mnogi stari problemi još uvijek postoje. Moramo se baviti pitanjima klimatskih promjena, tehnologijom e, i e, ekonomskim osnaživanjem žena, boriti se protiv neravnopravnosti u plaćama i mirovinama između e, muškaraca i žena. Moramo se pozabaviti i pitanjem proračuna i da u, se u proračun uključe rodni aspekti. Potrebni su nam obvezne mjere i potrebno je strogo to provoditi i treba nam e, nadzor toga. E, Marija Manuela Itao Markeš je sljedeća. strategija koju ćete predstaviti, nadam se, bit će puna konkretnih mjera i resursa. To je potrebno da bi se provodila. U protivnom to će biti pod ko zna koji tekst koji se neće provesti. Potrebna nam je strategija koja će se boriti i, I vodimo bitke, moramo voditi bitke koje smo davno trebali izboriti. Treba ravnopravnosti u profesionalnom životu, na primjer tamo gdje se radi o tehnološkim zanimanjima. Potrebno je da rodna ravnopravnost bude dio svega, svih politika Europske unije. I potrebno je e, da tu politiku uklopimo i u partnerstva sa e, zemljama van Europske unije. Dakle, moramo tu dati naš doprinos. Hvala sada dajem riječ zastupnici Bilbao Varandiki na jednu minutu. Hvala lijepa. Vrijednost koja Europska unija može dati ravnopravnosti odnosi se na različite aspekte. Da sve države članice se moraju boriti protiv diskriminacija i isto tako moraju e, naročito se boriti protiv rodnog e, utemeljenog nasilja. Pogledajmo e, pokazatelje kako bi se sve politike koje postoje poboljšale moramo se zaista boriti protiv nasilja. Treba više u to uključiti lokalne i regionalne razine. A vrlo je važno također da se način razmišljanja promijeni i da prestanemo sa stereotipima koji vode do ravnopravnosti. Moramo više poštovati svakog pojedinca govorimo o problemima s klimom, terorizmom, ali što je s terorom u obitelji? Mislim da moramo imati e, u Europi nešto što će zaista biti strategija za ravnopravnost. Hvala zastupnice Sardone. Ovdje smo da govorimo o rodnoj ravnopravnosti. Ja sam iz Italije i svega 4% upravitelja u poduzećima su žene, bez obzira na to što su žene vrlo visoko obrazovane u Italiji. Govorili smo već o razlikama u plaćama, ali ja ne mislim da rješenje za ovaj problem predstavljaju kvote. Ne znam, ne želim da ja kao žena budem netko koga treba štititi kao recimo pande ja želim da mi se prizna zbog mojih karakteristika, mojih nadležnosti i ako sam bolja od muškarca da primam veću plaću, a ne jednaku plaću kao muškarac. Jednostavno, htjela bih izbjeći tu stalnu kampanju muškaraca i žena kako se predviđaju kvote ili da se eh, o ženama govori kao neko se stavlja u rezervate. O ženama treba govoriti kao stvarnim osobama i jednostavno ako su zaslušne treba to nagraditi. Hvala lijepa. Sada riječ ima zastupnica Hanna Neumann. Gospođa Dali, jako mi je drago da s tako puno energije krećete u ovaj proces usvajanja strategije i jako mi je drago da će sutrašnje glasovanje imati i snažnu vanjsku dimenziju zato što solidarnost nas žene osnažuje i što je više žena za pregovaračkim stolom tim su uspješni mirovni pregovori, tim dulje traje postignuti mir. Mislim da je vrlo važno da se bavimo same sa sobom i mi se moramo primjerice pozabaviti i sa Europskom službom za vanjsko djelovanje. Tamo nema skoro uopće žena i bilo bi mi jako drago kada bi u okviru ove strategije e, ne bi bavili samo unutarnjopolitičkim pitanjima, već i nekim drugim pitanjima i pogledali vlastite strukture i kako tamo promijeniti e, neravnopravnost. Puno hvala.

Proszę o Klar Jedna minuta, Jedna minuta, gospođa Dali. Hvala. Mislim da je jednakost e, žena nužna, ali žene moraju imati kontrolu u svojim rukama. Ja pozdravljam napredak u Irskoj, e, na Cipru i drugdje glede pristupa abortusu, ali postoje i neki problemi, recimo kada liječnici se pozivaju na priziv savjesti i time utječu na odabir žena i čak zabranju abortuse postoje žene koje se suočavaju sa više strukom diskriminacijom, žene romkinje, žene migrantkinje. Moramo na to upozoravati. U Bugarskoj imamo žene romkinje koje su odvojene od ostalih bolesnica u bolnicama, ne smiju u isti toalet. O tome treba postojati zakonodavstvo. Takvu se diskriminaciju mora izvesti na čistac i moramo dati sve od sebe. Hvala lijepa. A sada na minutu zastupnik Kristoforu. Hvala lijepa, predsjedateljice. Hvala lijepa. Slušao sam sve ove govore. Jednostavno sam rekao da želim da više ne budemo prisiljeni govoriti o ovom pitanju. Mislim da je to uvredljivo da 2020. godine u Europskoj uniji na čije smo vrijednosti i napredak ponosni i još uvijek se 2020. godine dakle bavimo ovim pitanjem kao da se radi o cilju kojeg moramo ostvariti. Tijekom svih ovih godina kao nismo uspjeli ostvariti taj cilj čestitam povjerenici Dali na njezinim inicijativama. Ja mislim zaista Europska unija mora konačno donijeti konkretne mjere e, kako bi sve ovo e, počelo primjenjivati u različitim državama članicama. Moramo dakle predvidjeti odgovarajuća sredstva, zato potrebno je da Europska unija donese odgovarajuće direktive jer je apsolutno nepojmivo da u današnje vrijeme u Europi nema ravnopravnosti. Jednostavno je nepojmljivo toliko nasilja u Europi. Moramo se boriti protiv toga. Zastupnik Hajzer, na jednu minutu. Hvala lijepa, predsjedateljice. Strategija o ravnopravnosti spolova mora se temeljiti na nečemu što će u budućnosti poslužiti kao inspiracija državama članicama, ali i kao izvor obveza. Zato to mora biti na neki način politički obvezujući dokument. Zaista je neprihvatljivo da žene imaju niže plaće od muškaraca. Jednako tako, kada je riječ o javnom sektoru, moramo na tome raditi na području cijelog EU-a. Što se tiče ravnoteže privatnog i poslovnog života, to je također od velike važnosti. Žene moraju dobiti mogućnost da im djeca idu u jaslice i vrtiće. To mora biti dostupno i fizički i financijski. Jednako tako treba razmišljati o zdravstvu. Sada smo čuli nešto o diskriminaciji Romkinja. To je pitanje koje treba riješiti što je prije moguće. Moramo se suprotstaviti svim oblicima oblicima nasilja, obiteljskom, seksualnom, na radnom mjestu, a to uključuje čak i neugodne komentare s kojima se dan danas žene suočavaju. Hvala lijepa. Jedan od posljednjih govornika, gospodin Petić. Puno hvala gospođo predsjedateljice. Diskriminacija većine građanki u Europskoj uniji je nešto što je nedopustivo od zapošljavanja do privatnog života i to nije u skladu sa temeljnim načelima europskog prava. Dakle, moramo ukloniti tu nejednakost izgleda do sada nismo bili dovoljno angažirani i nismo poduzimali prave mjere. I u okviru međunarodnih dana, kao što je prije jučer bio Međunarodni dan žena, moramo promicati ta prava. Dakle, ne smije to biti samo retorička ravnopravnost. Moramo e, se pobrinuti za to da se ova strategija usvaja. Postoje kolege koje odbijaju ovu strategiju i koji su podnijeli amandmane. Potrebne su nam strukturne mjere kako bismo osigurali ravnopravnost spolova i kako to ne bi ostalo samo na riječima. Puno hvala. Dziękuję pani przewodnicząca. E, I come from Poland, a Hvala lijepa predsjedateljice. Zastupnica Spurek. Žene ne uživaju zaštitu e, od naselja. Negdje na selima nemaju pristup zdravstvenoj skrbi. E, Trpe velika opterećenja majčinstva i rijetko koji muškarac ide na roditeljski dopust. U mojoj zemlji ne postoji niti pristup abortusu i zato je sve veći broj žena koje su starije, LGBT, muslimanke ili romkinje ili imaju invaliditet žive u sve težim uvjetima. Neke žene ne uživaju temeljna ljudska prava. Zato bi ambicija EU-a trebalo biti postavljanje jednakih prava svih žena uz najvišu zaštitu ljudskih prava. To bi trebao biti i cilj strategije o ravnopravnosti spolova. Hvala lijepa. U ime komisije dajem riječ povjerenici Dali. Izvolite. Hvala. Hvala svima na tome što ste doprinijeli ovoj raspravi. Da, živimo u 2020. godini, a raspravljamo o pravima polovice čovječanstva. To su u stvari prava koje muškarci uzimaju zdravo za gotovo. Hvala vam na tome što ste nas pozvali na to da veći broj muškaraca bude uključen u raspravu o ravnopravnosti spolova. Svi mi imamo majku, neki od nas imaju kćeri, a zaista i jest riječ o više od polovice populacije svijeta. Ovdje je jedan muški zastupnik rekao da feminizam nije tu samo zbog žena, već na korist cijelog društva. U tom smislu, dakle, slažem se, kao što je ovdje s pravom rečeno, kada razgovaramo o ratu, kada razgovaramo o oružju, od kojega mnogi gube život, muškarci se uključuju. Ja ne bih željela da o tim temama raspravlja više žena, ali bih voljela da na ovu temu e, se uključuju i muškarci, te da nas što više razgovara o miru. Mislim da je važno reći to da ravnopravnost spolova treba promišljati kao nešto što je na korist sviju, svih nas, cijele Europe i cijelog svijeta. Nova strategija o ravnopravnosti spolova će se između ostalog, između brojnih tema o kojima ste govorili, baviti i ključnim prioritetima iz smjernica komisije. Ja ću ovdje istaknuti ambiciozan plan za suzbijanje nasilja koje uključuje i internetsko nasilje. Imaćemo i zakonodavni prijedlog o boljoj transparentnosti plaća u europskim poduzećima i organizacijama. Poduzet ćemo dodatne mjere kako bismo smanjili razlike u plaćama. Voljela bih da konačno donesemo pravila EU-a o ravnopravnosti spolova u upravama poduzeća. Kao što nam je svima poznato, takvi ciljevi se uvijek isplate. Jednako tako želimo da direktiva o e, ravnoteži između privatnog i poslovnog života također uistinu zaživi. Želim da sve e, politike i inicijative budu promišljene i kroz rodnu perspektivu. Mislim da pristup treba biti cjelovitiji i sustavniji nego ranije moramo posebnu pozornost pokloniti rodnoj perspektivi, perspektivi ravnopravnosti kada rješavamo glavne izazove društva poput digitalizacije i prelaska na zelenije gospodarstvo. To je ovdje već rečeno. Da, ne želimo niti žensko siromaštvo Razlike u plaćama su u stvari rezultat drugih e, oblika nejednakosti od kojih trpe djevojke i žene. Ja ću ovdje sada ponoviti da računam na snažnu potporu ovog parlamenta. Jednakost svih građana i građanki je jedna od temeljnih vrijednosti EU-a, a mi to moramo pretočiti u stvarnost. Svi mi zajedno na korist svih građanki i građana. Hvala. Hvala povjerenice. Zatvaramo ovu raspravu. Možemo krenuti na sljedeću točku dnevnog reda. Usmeno pitanje o prioritetima EU-a za 64. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena želim vas podsjetiti na sljedeće. Ako želite nešto reći ili koristiti plavi karton, to možete učiniti na klasičan način ili elektroničkim putem, a upute imate kod ulaza. Sada dajem riječ gospođi Regner koja vodi odbor FAM. Puno hvala gospođo predsjedateljice. Mi slavimo 25. godišnjicu dokumenta koji opsežno sažima prava žena kao nikada neki dokument do sada. I dalje, deklaracija iz Pekinga predstavlja jedan od najprogresivnijih, najopsežnijih i najjasnijih formuliranih dokumenata o pravima žena. Pokrivena su sva životna područja. Radi se o potpunoj ravnopravnosti svejedno da li siromašne ili bogate, da li su to žene koje žive u miru ili u ratu. Tu se spominje i javan život i privatni život i e, sve vlade su 50. E, godina deklarirale da e, priznaju ženska prava. Dakle, ovo je velika povelja ženskih prava koja se bori za ravnopravnost i sadrži e, opsežne mjere upućene svim vladama, nevladinim organizacijama. 189 e, vlada se obvezalo na suradnju e, vezano uz ravnopravnost. Ono što se meni posebno sviđa u ovoj deklaraciji da se ovdje govori i o moći, o ravnopravnosti kada je riječ o moći. Dakle, tu se priznaje pravo žena da u svim aspektima budu ravnopravne kada se govori o zdravlju, o njihovom reproduktivnom zdravlju i tako dalje. Zatim govori se o pristupu gospodarskim resursima, znanstvenim područjima, obrazovanju, informacijama, komunikaciji. Dakle, tu se sve to ravnopravno navodi i 50 godina nakon usvajanja, nažalost, e, moramo situaciju ocijeniti kao vrlo lošu. Niti jedna zemlja nije u potpunosti provela ovu deklaraciju, čak ni Europska unija ne može garantirati potpuno samoodrađenje žena. Mi kao Europska unija nismo dovoljno učinili kada se radi o mjerama za postizanje potpune ravnopravnosti i tu nismo predvodnici. Dakle, Isto tako treba ojačati poziciju žena na vodećim pozicijama unutar poduzeća. Tu nismo postigli potpunu ravnopravnost. Nismo postigli ravnopravnost ni kada je riječ o pristupu uslugama. Isto tako postoji jasna diskriminacija kada je riječ o plaćama. Dakle, jaz u plaćama je vrlo velik, kao i prije i pola milijuna mladih žena i djevojčica su žrtve genitalnog sakačenja i to ne izvan Europe, već unutar Europe i to je doista sramotno za Europu i većinu njezinih vlada. Isto tako treba kritizirati vijeće i vlada koje su obvezne da polovicu svojeg stanovništva zastupa, štiti sve dok ne postignemo potpunu ravnopravnost. Tradicionalni mačizam, kulturni mačizam i nadalje spriječava uklanjanje patrijarhalnih struktura i zato moramo na europskoj razini jamčiti ženska prava, boriti se za ljudska prava i ne smijemo dopustiti nazadovanje u određenim državama članicama. Moramo biti snažan globalni dionik. Upozoravam vas, radi se o polovici stanovništva. Mi znamo da je ova deklaracija iz Pekinga nešto što ne obvezuje sve vlade, ali Time žene imaju dokument u rukama koji ih obvezuje na borbu za pravi napredak. Ovaj dokument moramo sada ispuniti životom. Ujedinjeni narodi su sada pozvali da počnu djelovati, ali isto tako i Europska unija i vlade. Dakle, potreban je angažman, želim tu spomenuti e, Meksiko i Pariz. E, potrebno je provesti dokumente koji su tamo usvojeni. Želim apelirati na zastupnike da sutra na glasovanju podrže moja dva amandmana. Mi u Europskom parlamentu želimo jako uključivanje žena i Ujedinjeni narodi žive od suradnje i od zajedničke volje, od zajedničkog djelovanja. Mi kao Europska unija moramo se u potpunosti založiti za to da doista budemo ujedinjeni u raznolikosti. radi głos bježe sekretar stanu Nikolina Brnjač. Bardzo proszę. Puno hvala. A sada gospođa Brnjac ima riječ, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani zastupnici i zastupnice, hvala vam na ovoj prilici da izmenimo stajališta o novoj sjednici Komisije una o statusu žena. Ja ću govoriti o ravnopravnosti u širem smislu. 2030. ciljna je godina za ravnopravnost i osnaživanje žena i djevojaka svuda. To će biti godina koja je prekretnica relevantna za ravnopravnost spolova. Obilježit ćemo 20 godina rezolucije Vijeća sigurnosti un o sigurnosti i miru žena obilježiti e, ciljeve održivog razvoja i 20 e, godina postojanja pekinške platforme. Ravnopravnost spolova tiče se sviju, to nije samo žensko pitanje, već društveno i gospodarsko pitanje. To da svi imaju iste prilike nešto je što nas gospodarski sve jača. Zato pozdravljam strategiju komisije i povezanost sa Pekinškom deklaracijom i platformom za djelovanje. Trebali bismo provoditi mjere i korake vezane uz deklaraciju i platformu uz sve obveze o kojima smo e, govorili prije 25 godina. Moramo osnažiti na međunarodnoj razini rad na ravnopravnosti spolova kako bi sve žene i djevojke bile osnažene i uživale svoja prava. Glavni tajnik UENA naglasio je da napredak u brojnim područjima kaska, a to se posebno tiče kada je riječ o siromaštvu djevojaka i žena te nasilju prema ženama i djevojkama. Još uvijek imamo razlike u plaćama i još uvijek žene manje sudjeluju u menadžmentu i na mjestima gdje se donose odluke. EU će biti ambiciozna u svim tim područjima, a zato će biti odvojena i znatna financijska sredstva. Kada je riječ o pregovorima, o političkoj deklaraciji, EU će dokazati svoju snažnu vodeću ulogu na području ravnopravnosti spolova. Stali EU-a e temelji se na pravnom okviru EU-a i treba biti polazište za rad na zakonodavnim aktima. Naglasak treba staviti na jednakost, zabranu diskriminacije, rodno nasilje, obiteljsko nasilje, zdravstvo, obrazovanje, socijalnu zaštitu, dostojanstven rad, reproduktivna i spolna prava, razvoj i disagregirano prikupljanje podataka. Dokument će također se baviti i vodećim načelima vezanim uz klimatske promjene i ostale aspekte. Jednako tako želimo sve što smo do sad postigli nastaviti u cilju ostvarivanja potpune jednakosti muškaraca i žena. Cilj EU-a će biti i politička deklaracija koja prepoznaje nevladine organizacije žena i braniteljice prava žena koji imaju ključnu ulogu u promicanju zaštiti i poštivanju ljudskih prava žena i djevojaka. EU će nastaviti podržavati nevladine organizacije te stvoriti sigurno okruženje za njihov rad na svim mogućim razinama. Što se tiče političke izjave, mi smo uvjereni da vijeće i parlament imaju iste vrijednosti, interese i prioritete. Zato se veselimo tomu što ćemo danas čuti vaše prijedloge. Predsjednice, zastupnici i zastupnice. Ovo pitanje za raspravu je dovelo do toga da ste s pravom rekli da je ovo pitanje cijelog društva i gospodarstva, a ne žensko pitanje. Potreban je napredak u svrhu kojeg moramo rodne politike promišljati kada je riječ o svim vrstama ciljeva i zakonodavstva. To moramo ugraditi i u konkretne mjere. U zaključcima vijeća od prošle godine novu komisiju je vijeće pozvalo na izradu strategije u ravnopravnosti spolova i drago mi je što se komisija i povjerenica time bave. Želimo sustavnu provedbu e, rodne perspektive u svim područjima izrade politika. Vijeće je pozvalo i države članice i komisiju da veći naglasak stave na ravnopravnost spolova u različitim fazama provedbe europskog semestra. I na posljedku nekoliko riječi o programu rada vijeća u nadolazećim mjesecima. Veselimo se najavljenim inicijativama komisije, recimo mjerama o transparentnosti plaća. U međuvremenu kao što znate, ravnopravnost spolova i zabrana diskriminacije jedan je od prioriteta Hrvatskog predsjedništva. Zaključke vijeća ćemo primijenuti i na skrb i ravnotežu privatnog i poslovnog života. Jednako tako znamo da se žene više brinu za djecu od muškaraca i time trpe posljedice na tržištu rada. Zato Hrvatsko predsjedništvo organizira konferenciju na visokoj razini razini o sudjelovanju žena na tržištu rada i o socijalnom sustavu zaštite. Jednako tako pozdravljamo prioritete EU-a vezane uz sjednicu Komisije UN-a o statusu žena. Dosta je toga učinjeno, ali dosta toga još tek treba učiniti i na razini EU-a i van njezinih granica. Hvala vam na pažnji. Hvala lijepa. U ime komisije povjerenica Dali. Izvolite. Hvala. Poštovani zastupnici i zastupnice, hvala vam što ste pripremu za 64. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena uvrstili na današnji dnevni red. To je došlo u pravi čas. Imamo pregovore o političkoj deklaraciji i pripremamo izjave EU-a. Cilj je da komisija o statusu žena krene sa snažnom političkom deklaracijom usmjerenom na konkretne mjere kako bismo zaista učinili ono na što smo se obvezali. Biće i nekih događanja na marginama. Tamo ćemo čuti više o dobrim primjerima iz prakse i o novim idejama, o tome kako sve provesti u praksi. I upravo u tome leži snaga te komisije. To je mjesto za sastajanje i razgovor o ravnopravnosti spolova sa različitim dionicima. Tu će se obilježiti i 23. godišnjica rada na Pekinškoj deklaraciji i platformi za djelovanje. Isto tako obilježit ćemo 75. godišnjicu UN-a i petu e, godišnjicu rada na ciljevima održivog razvoja. Ravnopravnost spolova i osnaživanje žena i djevojaka nije samo pitanje pravednosti to je i gospodarsko pitanje jer želimo da muškarci i žene, djevojke i dječaci zaista ispune svoj puni potencijal. Ja sam s velikim zanimanjem čitala izvješće glavnog tajnika UN-a o stanju vezanom uz prava žena i djevojaka na globalnoj razini. To je jedno dobro izvješće koje se temelji na nizu međunarodnih i regionalnih sastanaka koji su održani u različitim dijelovima svijeta. Ima napretka, ali nismo ostvarili napredak koji smo željeli postići. Imamo sve više žena na tržištu rada, ali došlo je i do stagnacije u proteklih pet godina žene snose neproporcionalni teret brige za djecu i za kućanstvo. Njihovo sudjelovanje u javnom i poslovnom životu nije jednako kao ono muškaraca. Jednako tako, žene imaju 25% veću šansu da budu siromašne. Isto tako, muškarci odlučuju o ženama i djevojkama, Nasilje prema ženama i djevojkama još uvijek je otvoreno pitanje, a sada moramo promišljati i o digitalnoj tehnologiji i klimatskim promjenama te njihovom utjecaju na žene. To mora biti pretvoreno u priliku. Digitalizacija može otvoriti mogućnosti, nove mogućnosti za žene i djevojke, ali može ih se zlorabiti za ušutkavanje. Zato parlament smatra a i komisija da trebamo osnažiti žene i djevojke u ovom svijetu polariziranja i prijetnje sukoba. Želimo isti pristup resursima i moći jer ćemo u protivnom imati daljnje trajanje nejednakosti i zato pozdravljam vaše uključivanje u ovu tematiku i rad na pripremi za sjednicu komisije u a Moramo na ovome raditi i u unutarnjim odnosima i mjerama i na e, planu vanjskih odnosa i mjera. Komisija priprema novu E, strategiju, a pokrenuli smo i treći akcijski plan za osnaživanje i jednaka prava žena i djevojaka. Jedan snažan, ambiciozni pristup će rješavati globalna pitanja žena kao i pitanja na razini EU-a. Želimo rodnu ravnopravnost uključiti u sva područja politika. To je nešto što je vezano uz rad svih službi komisije, pa i ESVD-a. Njihovo će uključivanje biti od ključne važnosti za postizanje cilja. Jednako tako imat ćemo ciljane mjere za ravnopravnost spolova. Na tome ćemo nastaviti raditi, a uključit ćemo i mjere za transparentnost plaća. Nastavit ćemo raditi na mjerama koje spriječavaju i bore se protiv rodno uvjetovanog nasilja. Želimo vidjeti i više žena na višim pozicijama u poduzećima i organizacijama. Veselim se tomu što ću čuti vaša mišljenja o ovom i što ćemo o tome razgovarati. Hvala još jednom na tome što ste ovu temu uvrstili na današnji dnevni red. Hvala povjerenice, a sada ime EPP-a dajem riječ zastupniku Fitzgeraldu. Zastupnici. Fitzgerald. Hvala lijepa. Pozdravljam govore koje smo sada čuli. Radi se o odličnom opisu prioriteta koje moramo izložiti na sjednici komisije UN-a. To su prave poruke, to su prave sintagme, to su prioriteti brojnih zastupnica i zastupnika ovog parlamenta. To su zaista prioriteti o kojima treba govoriti u UN-u. Da, napredak je postignut, ali imamo teška pitanja i probleme e, s kojima se suočavaju žene širom svijeta bit će održana konferencija, međutim SAD e, do sada nije potpisivao ishodišne dokumente sa ključnih konferencija i zato se prisjetimo e, slavne rečenice Hillary Clinton. Ženska prava su ljudska prava. Tužno je da se o tome treba tako govoriti, ali to se treba reći i time se po promiču promjene i ubrzavaju promjene, a to je ono što nam treba. Ubrzavanje promjena, provedba, postizanje ciljeva i praćenje napretka te osiguravanje proračunskih sredstava i to mora biti važna tema na sjednici komisije un Jednako tako trebamo biti vrlo e, pozorni. Svakog dana se suočavamo sa negativnim stavovima i sa seksizmom. Čak i kada žene izvještavaju o ženama. To je od ključne važnosti. Ovdje smo čuli neke kritike E, kvota. Ali što UN misli o kvotama? UN smatra da su to nužne privremene mjere. Do sada smo imali kvote koje su uvijek išle na ruku muškarcima. Sada treba biti obrnuto. Hvala. Hvala lijepa. A sada u ime SID-a gospođa Fricon. Na jednu minutu. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice. Da li zadnji puta kada sam bila u New Yorku na eh, sjednici komisije UN-a to je bilo sramotno da Europska unija još nije imala strategiju za ravnopravnost, a ovaj puta kao Europski parlament eh, možemo predstaviti svoju strategiju i pobrinuti se za to da mi u Europskoj uniji ozbiljno razmatramo ovu temu. Žene su dakle ovdje u prvome planu i to je od velikog značaja. Žene pridonose miru, mirovnim pregovorima i već sada se veselim suradnji unutar komisije o statusu žena. Želim se založiti za to da žene imaju pravo na to da se same brinu za sebe, želim se boriti protiv nasilja nad djevojčicama i ženama i osim toga potreba nam je i perspektiva ravnopravnosti u području klimatske politike politike. To je vrlo važno za sve žene, djevojčice, ali i za sve muškarce. Puno hvala. Hvala, a sada u ime Renjua gospođa Samira Rafaela ima riječ. Dvije minute. Dear Madam Commissioner, Poštovana povjerenice, Ženska prava su ljudska prava. Ja bih voljela živjeti u svijetu gdje ne bi trebalo to naglašavati i žene i muškarci i u prošlosti i danas Mm, naporno su radili na tome da se nešto e, učini po pitanju prava žena. To ne bi trebalo uzimati zdravo za gotovo, kao niti naše europsko društvo. Ženska prava još uvijek predstavljaju izazov, ali sada svjedočimo i tome da ih se ugrožava. Mi ne smijemo posustati, moramo se obvezati i moramo iskoristiti vlastiti glas kako bismo stvorili socijalniju bolju Europu jednakih prilika za žene. Ovaj prijedlog rezolucije predstavlja i našu predanost tomu da se pridružimo agendi o ravnopravnosti i osnaživanju žena u ENA. Kao predstavnice e, građanki EU-a znamo da je važno da se borimo za ženska prava i u svjetlu agende 2030. To je nužno i za postizanje održivog razvoja. Zato moramo osnažiti sve žene i djevojke i raditi na ravnopravnosti žena. Pozdravljam strategiju u ožujku ćemo proslaviti sva postignuća na području ženskih prava, ali ćemo napraviti pregled i onoga što teh treba učiniti. Treba poboljšati uvjete na tržištu rada za žene sve češće siromaštvo žena je nešto što ne smijemo dopustiti. Zato ovu komisiju pozivam na to da da sve od sebe kako bismo osigurali ženama jednako pravo pristupa na tržišto rada, jednako ispunjavanje potencijala. I dalje trebamo iskorištavati svoju poziciju kako bismo se borili za sve žene svuda. Biti ćemo na 64. sjednici Komisije un o statusu žena i time pokazujemo da smo ozbiljni. Hvala. Hvala lijepa. A sada u ime kluba zastupnika ID e, zastupnik Anderson ima riječ na minutu i pol. Europski parlament sada govori o svojim prioritetima kada govorimo o sjednici komisije UN-a o statusu žena i govorimo o tome da prava žena možemo samo osnažiti na način ako se abortus legalizira i da žene mogu iskoristiti svoje mogućnosti samo onda ako jamčimo prava i LGBT zajednici i da financijsku neovisnost žena možemo jamčiti samo ako to učinimo uz eh, pomoć zakonskih kvota. Mislim da je to doista smiješno i seksistički. Smiješno i seksistički je tvrditi da žene bez Europske unije ne bi mogle napredovati u životu. Onaj tko želi ojačati prava žena, taj bi trebao kroz učinkovitu zaštitu granicu se pobrinuti za to da žene u Europi ne budu izložene napastovanju muškaraca koji prelaze te granice. I Isto tako, sada napredak koji smo postigli u Europi žrtvujemo i to još čak ironično nazivamo kulturnim obogaćenjem. Dakle, u Europi se svi slobodno kreću i prije nego što govorimo o smiješnim kvotama i time otvaramo i relevantna pitanja. Želim postaviti pitanje što Europski parlament poduzima kako bi nas žene zaštitio od onih koji navodno traže zaštitu u Europskoj uniji. A sada riječ ima gospođa Vana. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege i kolegice. Što se tiče ove rasprave danas, ona jasno ukazuje na to što ujedinjuje Europski parlament, komisiju i vijeće i da moramo govoriti jednakim istim glasom, a to je borba protiv ismijavanja, borbe za ravnopravnost i isto tako se trebamo boriti za međunarodnu ravnopravnost u svim područjima života. Deklaracija iz Pekinga je najopsežniji politički okvir za ostvarenje ravnopravnosti. 25 godina kasnije mi kao europljanke smo u obvezi da budemo globalni predvoditelji, predvoditeljice za borbu u, za ženska prava. Isto tako Sutra ćemo usvojiti rezoluciju i ja se nadam da će i vijeće koje je sada pozvano da jasno se pozicionira i da postane akcijskom platformom za pekinšku deklaraciju. Ja se nadam da će se ono jasno pozicionirati. Puno hvala. Mrs. Višnjevska, Gospođa Višnjevska ima riječ na jednu minutu. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnici, odbor za ženska prava i e, ravnopravnost diskriminira manje klubove zastupnika koji ne mogu predstavljati vlastite birače na godišnjoj konferenciji o pravima žena u Njujorku. E, to vam odgovara? Iz tog razloga nećemo čuti e, glasove konzervativnih žena koje žele pomiriti obiteljski i poslovni život. Žene koje ne smatraju obitelj i majčinstvo kao nešto što im teško pada ili ih sprečava da sudjeluju u e, e, aktivnom životu kao radu. Umjesto toga čućemo glasove ljevice koji će govoriti da je pobačaj jednostavno metoda planiranja obitelji i ljudsko pravo. Oni koji, čujemo glasove, oni koji seksualnost manipuliraju i zato vas molim da glasate za rezoluciju koja neće biti ideološki obojena, već zaista brine za situaciju žena. Dakle, to je rezolucija ECR-a. Dame i gospodo, mi sada imamo prijedlog rezolucije sa čitavim nizom preporuka koje su od velikog značaja za žene u Europi. Vijeće do sada nije puno toga učinilo za ovu borbu, a vijeće je upravo to tijelo gdje e, su se do sada sprečavale ove najvažnije inicijative. Dakle, postoji direktiva o diskriminaciji e, koja već e, deset godina leži u nečijoj ladici i ništa se ne poduzima. Europska unija je Istanbulsku konvenciju još ju nije ratificirala i na temelju eh, religioznog vjerskog lobizma mi nismo napredovali po ovome pitanju. Eh, mnogi se prema ženama ponašaju kao samo prema reproduktivnim strojevima i oni su na taj način postigli da Europska unija ne čini puno za reproduktivna prava žena, iako je Europska unija priznala da je to vrsta nasilja nad ženama. Dakle, to nije u skladu sa pravorijekom Europskog suda. Moramo više učiniti za jednakost u školama i za jednakost u svim drugim područjima. U, na istoku Europe se javio određeni otpor kada je riječ o ovoj konvenciji. Prije nekoliko mjeseci parlament je